Colleagues, please be seated. We still have two Dragi kolege, imamo još dvije točke dnevnog reda danas poslije podne. Dopustite mi da krenemo na posao. Naslov tema naše E, točke dnevnog reda je vojna suradnja u središnjoj i istočnoj Europi. Imam privilegij i zadovoljstvo pozdraviti na ovom sastanku naše zbilja izuzetne paneliste sa lijeve strane je znači e, general pukovnik Andrzej Falkovski koji je vojni predstavnik Polske pri NATO-u Zatim imamo pukovnika Serhija Rečića koji je savjetnik za obranu u misiji Ukrajine pri EU. Imamo također ovdje i gosta e, pukovnika Egidijusa Karvelisa koji je zapjenik e, vojnog predstavnika pri EU, te također pukovnik Erich Hreus, Dosta je teško izgovoriti ime, molim vas da me ispravite. Znači on je zamjenik predstavnika Slovačke pri e, vojnom odboru EU-a. Imali smo dugi dan rasprava sa vrlo zanimljivim temama. Ova tema je također jako, jako zanimljiva i važna. I sada bih željela dati riječ našim izuzetno. E, panelistima, po redu kako sam ih predstavila, gospodin, znači general pukovnik Andrzej Falkovski. Izvolite. Draga gospođo predstavnice, ja nisam samo predstavnik pri NATO, nego isto tako pri EU u okviru vojnog odbora. Evo, to sam E, želio naglasiti. Ja ću prvo započeti, ako mi dopustite, sa ovim, ovom službenom e, prezentacijom. Imam 23 slajda, ali ću ići brzo i mislim da će mi trebati otprilike 8 minuta kako bih e, vam predstavio ovu temu. Slušajući vašu prezentaciju tome, E, također podsjeća i na moje stajalište u okviru Ministarstva obrane kad sam bio zadužen za proračun za obranu radi se zbilja o vrlo važnim i teškim temama. Drage dame i gospodo, tema prezentacije je zapravo e, su dva primjera praktične suradnje u istočnoj i središnjoj Europi govorit ću znači u o europskim e, bojnim skupinama a druga e, znači u okviru višegradske skupine V4 i nakon toga ću govoriti također o znači Litpol ukrajinskoj e, brigadi či brigadi u kojoj sudjeluju snage Litve, Poljske i Ukrajine. Evo, počet ću sa e, nekim temeljima. Ideja o europskim bojnim skupinama se stvorila 2006. godine kad smo smislili taj koncept bojnih skupina. E, puna operativna mogućnost, sposobnost je e, dostignuta sljedeće, će biti e, dostignuta sljedeće godine. Imamo deset godina iskustva. Imamo znači različiti sastav tih e, snaga ovisno o zahtjevima, o opasnosti od kuda dolazite, također o zahtjevima što trebamo zapravo obaviti kao zadaće. Radi se o klasičnoj strukturi koja se sastoji od znači određenih službi potpore borbama Imamo također i odredne službe, elemente koji su e, vezani za zrakoplovstvo, pomorski aspekt i logistiku. Europska unija bi trebala moći donijeti odluk o E, raspoređivanju bojne skupine u okviru pet dana treba se znači moći pokrenuti ovaj koncept upravljanja krizom, a nakon toga bojna skupina mora biti e, sposobna implementirati operaciju, provesti operaciju u sljedećih deset dana. To je vrlo, vrlo brzo i to je zapravo skrojeno da imamo znači učinkovite e, snage koje će vrlo brzo biti operativne na terenu i to u okviru sljedećih e, samoodržive sljedećih 30 dana Moramo imati znači sve osposobljeno kako bismo mogli biti operativni 30 dana i eventualno produžiti to na 120 dana ako imamo dodatnu oskrbu. Radi se zbilja o vrlo dobro strukturiranim eh, skupinama temelji, znači opseg e, intervencije ovih bojnih skupina je 6000 km od Brisela. Mm, te skupine mogu intervenirati svugdje izvan Europske unije, ali moramo naravno to planirati. Koje su ograničenja i izazovi Znači ja sam e, rekao da e, je znači godinu dana na ovog koncepta je znači puna operativnost i sposobnost bila potvrđena i u jednom semestru uvek imamo dvije bojne skupine. Prva bojna skupina je Francuska su osposobile e, Francuska i Belgija u prvom semestru 2007. godine, a nakon toga okvirna država Njemačka sa Poljskom i Finskom. Ono što je interesantno da Europske bojne skupine nikad nisu bile korištenje u operacijama koje je predvodila Europska unija zbog različitih razloga, nedostatak političke volje, no isto tako vjerojatno i neki zahtjevi što se tiče resursa. Kad govorimo o pripremama, kad govorimo o ovom periodu stand by države E, koje daju e, trupe, oni plaćaju e, isto tako troškove. Same operativno djelovanje je onda drugačije. Moja država je bila tri puta ova okvirna država. Imali smo znači sudjelovanje u EU E, bojnoj skupini 2010. kao okvirna država e, u okviru skupine Njemačke, Litve, Latvije i e, Slovačka. Nakon toga u Weimar formatu 2013. sa Njemačkom i Francuskom te također nedavno u okviru znači višegradskog formata višegradskih država 2016. godine. za 2019. u drugom semestru vidite da imamo znači poteškoće znači imamo dve, e, znači dva semestra gdje nam nedostaju znači 2017. drugi semestar i 2018. E, prvi semestar mogu reći da zapravo određene države su, se malo ustručavaju e, sudjelovati u takvim bojnim skupinama. Koje su naša iskustva iz ove zadnje rotacije? Po prvi puta smo imali također i e, treću stranu Ukrajina je znači e, se uključila u ovu većeti višegradsku e, bojnu skupinu. Sada sastav. Također i problemi. Nešto bi želio reći o tome. Kad govorimo o ovom konceptu, mi pripremamo naše snage za zadaće koje ovdje govorimo, o kojima govorimo na slajdu, znači e, odvajanje e, silom e, strana u sukobu, prevencija sukoba, isto tako operacije evakuacije, humanitarna pomoć, stabilizacija, rekonstrukcija obrova te također sudjelovanje i savjetovanje na vojnoj razini. Mogu reći da u Europskoj uniji imamo e, pet programa e, imamo znači u Francuskoj Mont Valerian, Njemačka e, Podzam, isto tako Rom Larisa i drugi a mi nećemo stvarati bojne skupine tamo gdje to nije moguće. Znači mi u svakom slučaju mi e, mi smo u Krakovu stvorili svoje zapovjedništvo Novac e, nije izgubljen e, budući da ćemo ga koristiti u e, budućim rotacijama, ali to je u svakom slučaju bilo vrlo zahtjevno. Evo, sastav, ako ste vi okvirna država, onda morate imati određene sposobnosti kapaciteta koje drugi ne mogu iskoristiti. Znači imamo, mi smo od drugih država preuzeli 50% tereta, a druge države, na Češka, Mađarska, Slovačka i Ukrajina koristimo njihove vojne sposobnosti. E, znači imali smo, na primjer, e, podjelu različitih e, zadaća. Vrlo zanimljiva podjela, mogu reći da je to imali smo skoro e, tisuće vrlo spremnih snaga. To ne znači da u tom trenutku od tog dana mi znači tu obavljamo ovu funkciju u okviru bojne skupine, ali priprema nam je da to je bilo potrebno dvije godine. Prvo znači na nacionalnoj, na međunarodnoj razini, zatim e, certifikacija, obuka i nakon toga period stand by To je sve bilo izuzetno zahtjevno. Koji su, e, koji su to stvari koje smo naučili i cijelog tog procesa. To nam je dalo mogućnost regionalno da povećamo naše znanje vezano uz e, primjenu EU operativnih e, postupaka. Izuzetno je važno zapravo da se to provodi i u praksi. Drugo, isto tako, to je promoviralo regionalnu suradnju te također i aspekt sigurnosti u središnjoj i istočnoj Europi. Treće, to e, poboljšava vojnu koordinaciju sa partnerima. Ukrajina je najbolji primjer tome. Ono što bas mi željeli imati je zapravo ovaj koncept bojnih skupina koji bi bio standardiziraniji. Već smo naučili neke e, lekcije u tom smislu koje možemo koristiti u budućnosti. Sada troškovi, raspodjela troškova i dijeljenje e, tereta. Govorim prije svega znači o raspodjeli tereta, to je nešto izuzetno važno. Da, naravno željeli bismo imati više e, država u ovom e, programu e, bojnih skupina. Imamo također i program vježbi u okviru Europske unije, a ono što je bio problem je zapravo razmjena tajnih informacija. No, mogu reći da to je dodana vrijednost bojnih skupina. Znači imamo snažni glas V4 skupine, sinergija, akcija. Isto tako sigurnost u regiji. Mi se identificiramo sa našom regijom također, povećavamo i koheziju i e, komunikaciju, regionalnu e, suradnju u regiji, te također povećavamo identitet i vidljivost naše e, regije možemo reći od e, do srpnja ove godine mi smo bili predsjednici rotacije imamo neke pretpostavke sa vojnog e, iz vojne perspektive ono što bismo željeli postići je razvoj znači e, ključnih mogućnosti što se tiče obrane isto tako praktični angažman u okviru NATO-a i EU e inicijativa, sigurnost isto tako, također određena e, raspodjela snaga. Ideja, sad ću reći znači nešto o Litpol UK brigadi, Ideja je znači došla iz znači se stvorila 2014. godine. Samo prije nekoliko dana smo dostigli punu operativnost. Glavni stožer je u Lublinu. A kao što možete vidjeti ovdje na slajdu, neke pozicije zapovjednika, znači isto tako zamjenika e, zapovjednika, zapovjednik je Poljaka, nakon toga će to biti ili Ukrajinac ili e, Litavac i mi ćemo mijenjati u tom smislu i odgovornosti i raspodjelu zadaća. Evo, imamo klasičnu strukturu, svaka država do prinosi sa jednim, jednom bojnom različitih e, sposobnosti. Također imamo ovu okvirnu državu koja je moja država. E, sada kao zaključak. Prije svega, e, kao što možete vidjeti, dame i gospodo, mi planiramo Vojnici uvijek planiraju, organiziraju i izvršavaju. U ovom trenutku za to ne postoji e, potreba, no ako ne e, izvedemo naše planove na najbolji način, onda planiramo prije svega naš neuspjeh. A ono što mi radimo je zapravo planiramo moguće instrumente. To je dosta skupo. A imamo također i Znači ove troškove vezano uz samo djelovanje. To sve moramo imati na umu. Hvala vam na pažnji. Uh, a sada e, možemo krenuti na sljedeću prezentaciju, a onda možemo imati e, pitanja i odgovore pred kraj ove točke. Dakle, e, dobit ćemo onda i odgovore na pitanja, ako će ih biti. Dakle, sada pukovnik e, Izvolite. Dobar dan dame i gospodo. Lijepo je biti ovdje. Hvala vam na ovom pozivu. Na vaš e, zahtjev u kratkom ću govoru govoriti o e, obrambenoj suradnji višegradske skupine, posebice e, četiri borbenim skupinama i odgovarajućoj brigadi.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 Oh, now it's work. This outline. Dakle, evo to je ono o čemu ću govoriti. Na ovom slajdu možete vidjeti. Dakle, nakon samita NATO u Varšavi postalo jasno da kratkoročno se Ukrajina može osloniti samo na vlastite oružane snage u zaštiti svoje suverenosti. Promjene u sigurnosnom okruženju posljednjih godina potaklo je Ukrajinu da poveća suradnju sa regionalnim organizacijama i partnerskim zemljama iz sjeverne, srednje i istočne Europe. Geografski i mentalno najbliži od tih regionalnih organizacija je Višegradska skupina ili Višegradska četvorica, Poljska, Slovačka, Mađarska i Češka. Tijekom češkog predsjedanja V4 e, došlo je do izražaja interna jedinstvo ove organizacije da podupra Ukrajinu e, tijekom aneksacije Krima i, e, i invazije istočnog dijela Ukrajine. Tijekom ovog teškog razdoblja u istočnoj Europi i općenito cijelog svijeta jedan od velikih postignuća češkog predsjedanja je E, stvaranje zajedničkih jedinica V4 u početkom 2006. te planiranje za budućnost. Ukrajina je također bila pozvana da sudjeluje EUBG e, e, formaciji sa osam časnika i nosačem, avionom nosačem 276 MD sa osobljem Time e, smo mogli dati aktivni doprinos miru i stabilnosti e, kontinenta. Ovdje bih trebao također i spomenuti da to za nas nije bio novi zadatak jer do tog trenutka već smo sudjelovali u EUBG Baltiku e, 2010. EUBG Helbroku 2011. I usprkos e, teškoj situaciji na istoku Ukrajine, sudjelovali smo u Helbroku i 2014. i 2016. Također je UBG pod vodstvom Velike Britanije 2016. u drugom dio ove godine. 24.10. E, prošle godine Europske, ovojni odbor Europske unije dogovoren je sa, do, sa odgovornostima za EUBG za 2018. i 2020. s našim sudjelovanjem. Tijekom poljskog predsjedanja utvrđeni su prioriteti za 2016. i 2017. koji su pokazali interes Poljske da jača suradnju između četiri zemlje članice i jača e, suradnju u sigurnosti obrane u središnjoj i istočnim e, zemljama. Jedan od prioriteta je korištenje međunarodnih borbenih skupina u skladu sa obvezama Europske unije i NATO. U budućnosti e, se vidi mogućnost i uspavljanja e, trajnih veće 4 e, borbenih skupina koje će biti locirane u EUBG-u i u okviru nato snaga. From Što se Ukrajine tiče, tražimo mogućnosti koje bi se Ukrajine moglo otvoriti u kontekstu revitalizacije regionalne organizacije koje se zove Višegradska skupina. Dakle, prije svega, treba, e, treba podupirati ideju jačanja sigurnosti od Baltika do Crnog mora. Obzirom na dugotrajne aspiracije članstva Ukrajine u NATO, a posebice regionalnog formata suradnje, to bi moglo oslabiti ruski utjecaj i jačati lokalne ukrajinske kapacitete kako bi se osigurala neovisnost i teritorijalni integritet. To će doprinijeti sprečavanju Rusije od izravne e, vojne agresije. To je također učinkoviti faktor u prisiljavanju Ruske federacije e, o, što se tiče novih sfera utjecaja i teritorija, Ukrajina je spremna doprinijeti naporima baltičkih zemalja V4 i jugoistočne Europe u suzbijanju i u odgovoru na e, zajedničke izazove i prijetnje sigurnosti. Stoga vojno-politički dijalog ne bi se trebao samo nastaviti, već bi se trebao institucionalizirati, a to se odnosi na onaj dio strateško-vojnog vodstva Oružanih snaga Ukrajine za sudjelovanje u ostvarivanju trajnih V4 u redovnim sastancima vrhovništva vojnih snaga Ukrajine e, sa V4 su već postali tradicionalni i imaju stalni radni karakter. Apsolutno prikladna treba biti inicijativa za širenje formata V4 plus Ukrajina na razinu ministarstava obrane. Osim toga postoji mogućnost širenja tog formata, na primjer time što bi se ponudilo sudjelovanje Eh, Bugarske, Rumunjske, Turske i drugih zemalja. Ja bih ja nešto rekao i o perspektivnom smjeru mojne eh, suradnje i jačanju eh, oružanih snaga Ukrajine i zemalja članica. Ono što smo naučili iz V4 zemalja članica u, tranziciji vojnih zapovjedništva u novom formatu E, što se tiče vojne i medicinske logističke potpore, obuke e, koja je vođena u Ukrajini u vojnim institucijama i centrima V4 zemalja članica. Sudjelovanje vojske e, Ukrajine u NATO-ovim centara za izvrsnost i drugim obukama te E, dijeljenje iskustava u borbi protiv hibridnih e, prijetnji, e, zatim korištenje artiljerskih jedinica te korištenje posebnih operativnih snaga, provođenje psiholoških operacija, aplikacija za elektronički rat, organizacija medicinskih logističkih potpornih snaga. Dakle, posljednjih e, triju godina e, stekli smo veliko iskustvo u svim ovim područjima, znači sudjelovanje u zajedničkim vojnim e, vježbama, sudjelovanje u BG-u koji se može organizirati na zahtjev pod okriljem B4. Nadalje, evaluacija opreme i vojne opreme, te također vojne opreme, e, procesa, modernizacija i stvaranje novih uzoraka su tu također. Suradnja zatim u vojno-tehničkom pogledu, uključenje ukrajinskih tvrtki u održavanje i popravak opreme sovjetske proizvodnje, zajednički pothvati bilateralnog e, formata i V4, razmjena tehnologija e, i tako dalje. Osim toga, Ukrajina ima iskustva u suradnji sa Mađarskom i Turskom u okviru NATO programa e, razmjena situacijskih podataka o zajedničkom, e, koji bi se mogle koristiti za zajednički zračni prostor V4 Nadalje, planovi za modernizaciju sovjetskih zračnog oružja i opreme. Ukrajina bi tu mogla ponuditi svoje mogućnosti, svojih vojno-industrijskih e, mogućnosti. Ali uzimajući u obzir iskustvo tijekom e, e, inicijative i projekta za helikoptere, obično takve strategije su privremene i kratkoročne uh, go back. Okay. And now let me say a few words about uh, Litpol. A sada par riječi o Litopolu Kribrigu. 2007. Poljska, Ukrajina i e, e, i Litva uspostavili su Litpol Ukr brigadu, ali 2009. kao rezultat e, među E, državne inicijative e, ojačao se ovaj format i stvorio se e, brigada iz, iz inicijalne formacije. A svrha ove brigade bilo je, kao što možete vidjeti ovdje, Okay, thank you. Uh, the purpose of uh, Litpol Ukbrik, you can see... Dakle, svrha Litpolu brigade, evo možete vidjeti, ovo je bilo povećati međusobno povjerenje i sigurnosnu situaciju u regiji. Dalje jačati vojnu suradnju između zemalja sa ciljem e, operativne obuke trupa i postizanja interoperabilnosti. Zatim, uključenje određenog seta sposobnosti E, oružanih snaga, zatim priprema e, vojske, obuke, vježbanje i pune operativne sposobnosti, a kako bi se provodili e, dodijeljeni zadaci. Implementation of Zatim standardi planiranja i drugi aspekti oružanih snaga Ukrajine zatim osigurati nacionalni doprinos e, međunarodnim snagama te međunarodne e, mirovne operacije i operacije e, upravljanja krizama pod zapovjedništvo UN-a, NATO i drugih međunarodnih organizacija u području sigurnosti. A temeljem mandata UN Vijeća sigurnosti i, u slučaju, i uz odobrenje parlamenta zemalja članica. Kao što možete vidjeti na sljedećem slajdu, sporazum između Litve, Poljske i Ukrajine potpisan je u Varšavi 2014. a tehnički sporazum potpisan je 24.7.2015 nacionalni doprinos e, ovoj brigadi možete također vidjeti na slajdu. Pa neću evo sada čitati ove sve e, detalje sa slajda. E, rotacija, dakle evo, to sam već spomenuo, da, da je zapovjedništvo E, rotacijsko e, u na najvišem vrhu, e, dakle različite zemlje, Poljska, Ukrajina i Litva se mijenjaju na ovim pozicijama u određenim utvrđenim vremenskim rokovima. Tijekom 2015. i 2016. završen je zapovjedništvo 18 e, e, oficira je e, raspodijeljeno. 22. E, siječnja 2016. zapovjedništvo je dostiglo operativnu sposobnost. 2016. 25. siječnja formalno otvaranje. Zatim je odobren koncept za obuku brigade, zatim proračun za 2016. za, Malti, za više nacionalnu brigadu. Također planiran glavnih, planiranje glavnih e, aktivnosti je dobilo svoje odobrenje. 13. prosinca 2016. Dobivena je nacionalna certifikacija za brigadu, a 15. prosinca 2016 zajednički certifikat za puno operativnu sposobnost brigade je potpisan. Za 2017. plan je sljedeći. E, Daljni e, obuka komande zapovjedništva brigade e, od 8. do 22.7.2017. planira se sudjelovanje u višenacionalnim vježbama Rapid Trident 2017 na Ukrajini, Ukrajini, a 6. do 17. 11. u multinacionalnoj vježbi Maple Arch 2017. u Poljskoj. Zaključno. Ukrajina ima znatan potencijal za širenje suradnje sa zemljama V4 i partnerskim zemljama sa sjeverne, središnje i istočne Europe. E, pa, takvo planiranje i sudjelovanje u regionalnoj vojnoj aktivnosti višegradske skupine Ukrajine s partnerima Europe moglo bi postati učinkovita platforma za jačanje obrambenih sposobnosti sigurnosnog okruženja u Europi. Zahvaljujem na pozornosti. Thank you very much indeed. Hvala vam lijepa. Dajem riječ pukovniku Egidiusu Karvelisu, izvolite. Good Dobar dan, predsjedavajuća, dame i gospodo. Ja sam pukovnik, dakle, iz Egidius Krvelis, iz Litvanske vojske. Ja ću vam se kratko obratiti, govorit ću o našim perspektivama vezanim uz rad borbene skupine i naš rad se u biti nastavlja na ovo što je već danas predstavljeno jer naše tri zemlje surađuju od kad je pokrenut ovaj projekt. Uz ostale, dakle, zemlje koje sudjeluju ovdje, mi također pružamo, sudjelujemo sa svojim osobljem, sa zapovjednicima, dakle tu se provodi ovaj sustav rotacije koji je spomenu potom je tu pješadija, dakle vojna policija, te financiranje i koordinacija na osnovu sporazuma. Za nas e, je ovdje riječ o pomoći Ukrajini u sklopu istočnog partnerstva, te također prilika da se pruži praktična pomoć Ukrajini u njihovoj reformi vojnog sektora. Sudjelovanje u projektu jača njihove veze sa Zapadom, te nam omogućava tamo primjenu NATO i evropskih standarda, to se odnosi na sustav donošenja odluka, provođenja odluka, te poboljšanje njihovog poznavanja engleskog jezika. To omogućuje njihovom vojnom osoblju da surađuje dakle, sa drugim vojnim osobljem u međunarodnom ambijentu. Mi želimo razviti su podići e, dakle, kvalitetu tamošnjih e, bojni i satnija kako bi one bile operativne na svim taktičkim e, razinama. Također želimo poboljšati njihovu djelotvornost u međunarodnom kontekstu. Kakav je za nas, kakva je za nas budućnost? Kada je riječ o osposobljavanju, tu ćemo u 2017. kombinirati dakle osposobljavanje sa dodijeljenih e, jedinica. Sure, uh, additionally, after completion of the certain requirements by Ukrainians... Nakon ispunjavanja kriterija od strane Ukrajine, struktura glavnog stožera, dakle postupci, e, bojne će tu biti uključene, dakle osposobljavanje, vježbe, sve u skladu sa njihovim zahtjevima. Što se tiče operativnog korištenja dakle, brigade u provođenju mira i drugim međunarodnim misijama i operacijama, e, mi smo, mi tu ne sudjelujemo aktivno, ali razmatramo mogućnost korištenja određenih elemenata brigade u tim e, misijama, dakle u sklopu europskih misija i operacija. Ukupno gledano, mi smo zadovoljni razvojem ove e, naše brigade i nastavit ćemo e, ostaćemo dakle aktivan sudionik u razvoju ovog projekta e, hvala vam lijepo na pažnji i rado ću odgovoriti na vaša pitanja sa drugim članovima panela. Hvala vam lijepo gospodine Pukovniče. Ovo, je ova točka je pripremljena u suradnji sa slovačkim predsjedništvom, te da bismo zaključili dala bih e, riječ pokojniku Hrehusu. Nadam se da sam sada da ovaj put dobro izgovorila njegovo ime. Kako bi nam, evo, gospodin Pukovnik, e, dakle, se obratio kao zadnji sudionik e, ovog panela. Nama i gospodo, dobar dan svima i želio bih reći da mi je velika čast što vam se mogu e, danas obratiti i upoznati vas sa ovom važnom temom. E, moji prethodnici su u svojim izlaganjima rekli dosta o suradnji koja je u tijeku u srednjoj Europi i sa Ukrajinom. Ja bih e, vam rekao nešto više o slovačkom stajalištu vezano uz ova pitanja dakle, slovačko sudjelovanje u, u radu europskih borbenih skupina. Mi smo u tom programu jako aktivni od našeg ulaska u Europsku uniju. Mi smo sudjelovali u tri ovakva projekta do sad. Prvi 2009. zajedno sa Češkom republiku, sa Češkom republikom, zatim 2010. zajedno sa Njemačkom, Latvijom i Litvom i konačno 2016. sa zemljama V4 i Ukrajinom. Što se tiče suradnje u 2016. Dakle, riječ je o projektu e, skupine zemalja V4 i Ukrajine i ova ideja, dakle, o stvaranju ove grupacije stara je deset godina, ali konačna odluka da se ova skupina oformi u prvom semestru 2016. donesena je 2011. Nakon toga zemlje V4 plus Ukrajina započele su sa redovnim polugodišnjim e, sastancima stručnjaka kako bi se razmotila formacija dakle, ove borbene skupine. Tijekom pripreme više organizirano više od 40 e, susreta, događaja, sastanaka, dakle u svim zemljama skupine V4. Potom faza osposobljavanja podijeljena na 12 mjeseci, dakle međusobne suradnje, tu je uslijedilo još jedan semestar međunarodne suradnje. Potom je tu poglavlje zajednički izazovi, gdje smo konačno uskladili strukturu, dakle, i održali vježbu u Poljskoj u okolici Krakova. Nešto više o našoj suradnji u budućnosti. Već smo započeli mogućnost budućeg korištenja ove borbene skupine. Namjera zemalja višegradske skupine je stvoriti još jednu ovakvu borbenu skupinu, dakle, u bliskoj budućnosti. Ali prije nego što ostvarimo tu ambiciju, zemlje skupine V4 su odlučile osmisliti dva zajednička projekta, to su osposobljavanje i vježbe za budućnost, te modularne snage V4 za budućnost. Nešto bih rekao o strategijama osposobljavanja. Želimo organizirati zajedničku V4 godišnju vježbu i to bi bio naš doprinos provedbi, dakle, odnosno nošenja se zazovima pred NATO-om i Europskom unijom. Smo već započeli planiranje ciklusa od 2000 nadalje, od 2016. nadalje, tamo sve do 2020. To znači dakle ciklus je u trajanju od četiri godine plus jednu dodatnu godinu. Što se tiče naših modularnih snaga, ovaj projekt se također upravo razvija. Glavni razlog za uspostavu modularnih snaga treba biti usmjeren na političku vojnu korist, dakle provedbom V4 rješenja za ispunjavanje preuzetih obaveza i na koncu ove snage bi trebale biti snage dakle, za brzo djelovanje na osnovu e, naših kriterija. I dakle, te modularne snage bi nam omogućile da ispunimo svoje obaveze prema NATO u Europskoj uniji. A istovremeno bi ova snaga bila mogućnost za zajedničko upućivanje snaga i njihovo sudjelovanje mm, u budućim misijama za rješavanje krize. S ovime bih zaključio svoje izlaganje i zahvaljujem vam na pažnji. Hvala lijepo. Ovdje je gospodin Jaromir Štetina, dakle Češke republike. On će nas obratiti u svojstvu podpredsjednika podbora SEDE. Hvala lijepo. Velmi rád, že existuje spolupráce Izuzetno mi je drago što postoji ova suradnja između jedinica Ukrajine i zemalja Europske unije. Nema nikakve sumnje da je taj savez izuzetno važan, posebno kad e, Ruska federacija brutalno krši međunarodno pravo što se tiče Ukrajine. Imam e, pitanja za paneliste. Govorite o operacijama koje organizirate zajedno, govorite o obukama i tako dalje. Da li se to događa na teritoriju Ukrajine? Uh, I, encourage uh, um, colleagues to, to think uh, or to engage. Evo, zamolila bih kolege da se uključe u raspravu, a do tada bih zamolila naše paneliste da odgovore na pitanje. Address to all of you, so quick round of, of answers. Evo, ako možete odgovoriti svaki ukratko. Thank you very much for this question. Hvala vam na pitanju. Da, e, sudjelujemo u obuci, ali ne želimo time provocirati, to je važno istaknuti. Kao što znate, Litvansko-Poljsko-Ukrajinska brigada služi u upravljanju kriznim situacijama, provođenju mira, dakle, ali na zahtjev, odnosno uz mandat dobiven od Ujedinjenih naroda. I osva je ovdje da ukoliko su naši susjedi e, stabilni, da smo tada mi sigurni tu, evo, to, ta ideja je proširena u, dakle, našim borbenim skupinama u Ovdje je u ovom pitanju, uvezano uz ovo pitanje, ovdje je dakle Ukrajina napružila logističku potporu. Kao što su kolege spomenuli, mi se pripremamo, dakle uz dostizanje punog kapaciteta za program vježbi koji će uključiti Ukrajinu, dakle, u odgovarajućoj mjeri. A želite li nešto dodati? too to I'm sorry, I'm not full uh, your question. Ispričavam se, nisam evo, popratio vaše pitanje dok sam, nisam ovdje stigao namjestiti slušalice. Ja sam zduraznil, jak je důležitá spolupráce e, Govorio sam o važnosti suradnje vojnih snaga država članica i onih snaga Ukrajine, postavio sam pitanje da li su vježbe i obuka se također događali i na teritoriju Ukrajine. I zahvaljujem e, gospodinu generalu na odgovoru. Evo hvala vam na pitanju. Unatoč e, dakle, situacije na istoku Ukrajine, mi u potpunosti surađujemo sa partnerima dakle u provedbi vježbi, dakle na osnovu potrebe priprema za zajedničku suradnju u radu borbenih skupina i to na osnovu zajedničkih planova i na teritoriju Ukrajine imamo odgovarajuće centre za obuku, kako sam spominjao, vezano u zajedničku brigadu. Dakle, u 2017. planiramo jednu takvu vježbu, ali jednako i na teritoriju zemalja partnera. toga, planiramo različite, dakle, mm, različitu vrstu obuke za naše jedinice. i sve kako bismo pripremili svoje osoblje za sudjelovanje u NATO-ovim misijama. Thank you. Hvala lijepo, želite vi nešto dodati? Evo, evo, teško je nekada biti treći koji odgovara <laughs> na pitanje. Evo, mogu potvrditi da se vježbe provode, odnosno obuka provodi u svim e, zemljama, jednako i vježbe, imamo dakle cikluse koji to određuju, imali smo proceduralnu suradnju, sada već četiri osposobljena, dakle ona surađuje na svim razinama i svaka zemlja može provoditi vježbe na svom e, tlu. I da, mogu reći da se neke od tih vježbi održavaju i u Ukrajini, to je moj odgovor. Uh, Pukovnik Rahus. Evo, dodao bih e, nešto. Ne samo V4, dakle, i ova brigada, jer kao što znate mi ne sudjelujemo u radu te zajedničke brigade, već se ovdje događa i bilateralna suradnja, dakle Slovačka i Ukrajina, e, Poljska, Ukrajina, dakle tu postoje i bilateralni bilateralna pitanja oko kojih se dogovaramo. Evo, ja bih ovdje nešto dodao, me sad kolega podsjetio na bilateralnu suradnju. Dobro surađujemo sa bataljunom e, bojnom TISA. Za, evo, dobra je suradnja među ove četiri države. Evo, sve bih vas obavijestila da ćemo od 20. do 22. veljače organizirati misiju odbora SEDE koja će posjetiti Štetin u e, Poljskoj. Otamo ćemo ići u Varšavu. Kako bismo susreli dakle sa osobama koje su dakle uključene u suradnju dakle istočnih zemalja NATO-a. Tu će biti određene točke posvećene ovom zajedničkoj bojni, dakle koju smo danas čuli. I to će biti prilika da se evo predstavi ova bliska suradnja u regiji. U, dakle, kao što vidimo, različitim formatima. To odražava, dakle, zabrinutost pred rastom prijetnji tamo još u razdoblju od 2008. Dakle, rat u Gruziji, potom nezakonita aneksija Krima i agresija dakle, na Ukrajinu. Evo, mi se pripremamo i to će biti zasigurno zanimljivo dakle, vidjeti kako smo izgradili ovu platformu za suradnju u vojnom smislu sa Ukrajinom. Gospodin Štetina, izvolite, želite postaviti još jedno pitanje. Hvala gospođo predsjednice. Koristim ovu mogućnost budući da imamo još malo vremena da vam se obratim kao vojnicima. Vi ste znači vojnici i morate rješavati vojna pitanja. No moram reći da to što vi radite, ta priprema, ta zajednička suradnja borbenih skupina je političko djelovanje, politički akt i želim vam zahvaliti na tome. As uh, Koliko nema drugih uh, zahtjeva, uh, dakle javljanja za riječ, evo gospodo zamolila Želim istaknuti da se ovaj sastanak prenosi na internetu, te bih vas zamolila da nam date dakle neke, neke svoje dojmove kako bismo zaključili ovaj dio sastanka. Možete isti redoslijedom kojim ste govorili. Evo, kolega Hrehus, izvolite, imate riječ. And uh, I would like to that uh, Just I would like to say... And... Evo, htio bih vam eh, zahvaliti što ste pohvalili našu suradnju. Međutim, kada je riječ o središnjoj Europi, ova suradnja je jako važna. Ja govorim u ime Slovačke. Imamo pet milijuna stanovnika, dakle relativno smo mala zemlja i moramo surađivati u centralnoj Europi. Suradnja je važna zato što smo duboko povezani sa svojim susjedima. to je također dio velikog potencijala za ovu suradnju, jer je naša suradnja dakle ukorinjena u, našim, u našoj povijesti. Dakle, evo razvijamo suradnju u središnjoj Europi kako bismo Dakle, još bolje surađivali sa drugim zemljama. I imamo osjećaj da na ovaj način možemo više doprinijeti vlastitoj sigurnosti, ali i sigurnosti u čitavoj Europskoj uniji. Hvala. Pukovnik Karveris, izvolite. Hvala. Želim reći da je ovaj projekt izuzetno važan za Litvu i mi smo bili oni koji smo to e, gurali od početka. Ovaj projekt e, je sa svakog aspekta važan za nas i političkog i vojnog, budući da je to primjer vojne e, suradnje koje po znači povećava i suradnju, sigurnosnu suradnju u regiji, isto tako i stabilnost i sigurnost. u svakom slučaju mi ćemo ostati dalje e, odgovoran sudionik u ovom projektu u budućnosti. E, hvala. E, pukovnik Rečić, izvolite. Imamo iskustvo borbe sa pravim neprijateljem i e, znamo koliko je važno znači taj aspekt sigurnosti i obrane u Europi. To je važno za našu zemlju. Sudjelovanje u ovoj bojnoj skupini EU-a E, to je nešto čemu smo odlučili i naravno da ćemo se toga držati, naravno i u okviru e, i u suradnji sa NATO-om također. Izuzetno je važno za našu zemlju da surađuje sa partnerima, da branimo naše zemlje od e, različitih prijetnji. Hvala. General Falkovski, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Hvala vam puno na pozivu e, u ovaj pododbor sede. Što više razgovaramo na političkoj razini o ovoj temi, onda puno više razumijevanja također ta je razina ima o toj temi. Ako naši e, susjedi imaju stabilno okružje, onda smo i mi stabilniji. Moramo i dalje nastaviti sa ovakvim inicijativama. Mi želimo izbjeći pod svaku cijenu e, teške situacije Europa je stabilni kontinent i želimo izbjeći što se dogodilo u prošlosti. Ako postoji taj izrek, ako želite mir, morate pripremiti e, rat, ali možemo to promijeniti u izreku, ako želite mir, morate pripremiti mir. Hvala vam na pažnji. Hvala, hvala vam e, gospodo. Ove primjedbe zaključuju ovu točku dnevnog reda. Želim vam e, zahvaliti u ime svih članova E, pododbora odbora sede. Želim zahvaliti našim e, panelistima, gospodinu generalu Falkovskom, e, generalu Herkusu, pukovniku Karveliusu, pukovniku Rečiću. Izuzet nam je bila čast ugostiti ih ovdje. Imaćemo sigurno i prilike u budućnosti razgovarati o razvoju situacije u okviru V4, no i isto tako i za u okviru suradnje sa Ukrajinom. A u okviru također i ovog koncepta litavsko-poljske ukrajinske brigade Želim također gospodinu Štetini zahvaliti što je bio s nama. Sutra imamo ujutro drugi dio sesije i e, toplo vas pozivam na taj sastanak. Hvala. Thank Hvala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 Good evening, ladies and gentlemen. Dobar dan, zapravo dobro večer, dame i gospodo. Možemo odmah e, nastaviti sa točkom, 13. točkom dnevnog reda, budućnost bojnih, borbenih skupina EU-a. Imamo otprilike sat vremena na raspolaganju i želim sada pozdraviti naše goste, gospodin Niklas Novaki iz sveučilišta u Aberdinu, gostujući istraživač na sveučilišti VUB u Briselu, te brigadnog generala Daniela Gramatika, direktora operacija. Mislim da možemo odmah započeti s našom raspravom. Gospodine generale, imate riječ. Hvala vam. E, zamolili su me da govorimo o borbenim skupinama EU-a 10-15 minuta. A ako se dobro sjećam, tema je budućnost borbenih skupina EU-a. 35 godina radimo u vojnom sektoru i kao vojnici mi ne želimo sad tu govoriti kakva će biti budućnost. Želim vam dati možda neke indikacije kakva je situacija što se tiče aktualnih promišljanja o borbenim skupinama, što se tiče budućnosti bojim se da ćete me morati pozvati za nekoliko mjeseci ako želite znati kakva će biti budućnost. Prije svega morate znati znači da ovaj koncept e, pune operativne sposobnosti je bio deklariran 2007. godine. Znači imali smo revidirani E, koncept brzog odgovora Rapid Response iz 2015. godine. Moramo reći da to nije zamrznuti koncept, nego je to živi pojam kojeg mi prilagođavamo situaciji. No, bez obzira što taj koncept evoluira, borbene skupine EU-a nisu nikad e, bile korištene za bilo kakve operacije e, koje je provodila EU. Što se tiče nastavka EU globalne strategije, imali smo implementacijski plan za sigurnost i e, obranu kojim se želi poboljšati raspoređivanje, mogućnost raspoređivanja borbenih skupina. Morate također znati da ova studija koja govori o tome kako osvježiti taj koncept e, borbenih skupina je upravo u toku. A moram e, reći da mi identificiramo također načine na kako poboljšati taj koncept. Što se tiče našeg iskustva, ja sam znači e, direktor operativnog operacija moram reći da što se tiče borbenih skupina, e, činjenica da nisu bile raspoređene nije zbog e, znači, spremnosti, nego prije svega zbog troškova i političke volje. EU borbene skupine su vjerojatno vjerojatno naj bolja i najbrža najbrži način e, brzog odgovora u okviru Europske unije. E, što su to borbene skupine? One su potpunosti obučene i isto tako e, slijede u potpunosti kre terije tog koncepta. Imamo znači otprilike 1500 e, vojnika koje se mogu znači raspodijeliti e, u određenim e, situacijama i to u okviru pet dana nakon što smo dobili znači zahtjev za pokretanjem. To je vrlo, vrlo kratko sve znači imamo sve to definirano u okviru znači okvira e, koje se tiče borbenih skupina. Što se tiče malog e, opsega ovih jedinica, vjerojatno svaki puta jedinice ne odgovaraju svim zahtjetima što se tiče misija. Imamo znači mjesta za e, procesuiranje svih informacija kako bismo dodali neke e, e, sve ono što je potrebno kako bismo povećali operativnu sposobnost tih jedinica. Što se tiče ovog znači roka što se tiče pokretanja cijelog procesa. On je vrlo kratak. Što se tiče mojeg iskustva, ono što je važno zapravo je za pokretanje tih snaga je politička odluka. Ono što više zahtjeva puno vremena te također odgađa raspodjelu snaga je odluka da se pokrenu operacije, ali nakon toga imenovanje e, zapovjednika operacija, također e, stožera i tako dalje. Vrlo često surađujem sa drugim borbenim skupinama država članica. One su dobro obučene, dobro opremljene i spremne su za raspoređivanje na terenu. Evo isto tako vidjet ćete na sljedećem slajdu. Da, evo ga. Vjerojatno znate da služba za vanjsko e, djelovanje je dobila zadatak kroz e, implementacijski plan za i obranu kako povećati e, korištenje, relevantnost i mogućnost raspoređivanja terenu EU jedinica za brzi odgovor. ova formulacija ove zadaće je izuzetno važna. Jer e, čitajući ove riječi postoji zapravo mogućnost e, lošeg razumijevanja članka 10 implementacijskog plana, jer e, može se shvatiti da se od nas očekuje kako bolje koristiti borbene skupine. No, način na koji obuča, e, provodimo obuku, planiramo e, borbene skupine, to je sve zapravo u okviru želje za e, raspoređivanjem snaga i to nije nikakav problem. Ono što je važno je da damo module koji se osnivaju na kapacitetima kako bismo prilagodili veličinu i kapacitete borbenih skupina situaciji. Da, kako bismo e, poboljšali fleksibilnost e, naših borbenih skupina, to uvijek možemo naravno Imamo i neke druge putove kojima možemo ićemo. Prvo svega moramo imati političku želju da, da se te borbene skupine rasporede na terenu. Imali smo prezentaciju financijskog aspekta. Isto tako, moramo procijeniti i razinu rizika. To je pitanje koje moramo postaviti državama članicama prije e, raspoređivanja, jer e, borbene skupine trebaju biti raspoređene kao prva snaga. Ako postoji e, hitna situacija u tom kontekstu, Postoji određeni rizik, razina rizika koja se mora analizirati i o tome se mora odlučiti na političkoj razini. Ali kad govorimo o političkoj volji, kad govorimo o financijskom aspektu te također razini rizika, govorimo prije svega znači o politici. Što se tiče financiranja, postoje neke prepreke raspodjeli ne samo borbenih skupina nego i drugih vojnih misija EU-a. Imamo u ovom kontekstu velike napretke. Morate znati da glavno načelo uspostave borbene skupine nije različito od drugih operacija. Onaj temelj, ako trebam govoriti o samo jednoj brojci, mora ne znati da zajednički i trošak za raspodjelu borbenih skupina je otprilike 10% završnog troška raspoređivanja. Znači, ako se želi sudjelovanje u borbenim skupinama, onda znači država članica mora platiti 90% troškova njihovih vlastitih snaga jasno je da to ne potiče države članice da sudjeluje određenim operacijama u kontekstu. No, vrlo interesantno je zamijetiti da, da je e, vijeće u prosincu e, objavio zaključke vezano uz znači troškove raspodjele Atena mehanizam govori o tome na koji način ova deklaracija vijeća može postati odluka i isto tako oni pokušavaju uz podršku država članica koji sudjeluju u ovom vijeću Atena da u tu novu deklaraciju uključe e, ne samo raspoređivanje snaga, ne isto tako i ponovno e, raspoređivanje snaga, te također i, na primjer, skladištenje oprene, opreme i ova druga, druga faza logistike, možemo tako reći. Evo i da zaključim. Ovo su različita područja na kojima možemo napredovati i poboljšati. U ovom konceptu borbene skupine trebamo imati na umu da se borbena skupina ne bi trebala e, rasporediti više od četiri mjeseca, a što se tiče četiri mjeseca to ne odgovara potrebama što se tiče implementiranja sigurnosnog okružja u zemljama koja, koje prolaze kroz određenu krizu. U trenutku kad e, znači e, raspoređujemo na terenu borbenu skupinu odmah drugi dan moramo vidjeti na koji način e, može znači e, na koji način tu borbenu skupinu neka druga operacija u okviru EU-a može zamijeniti, koje su to snage. Moramo zapravo razmišljati u, na tome tko će na terenu zamijeniti te koji su upravo bili raspoređeni. Imamo i ovaj drugi vojni aspekt, e, to su vojne vježbe, to moramo identificirati, ali to nije previše složeno. Ovaj period stand-by-a je izuzetno važan jer borbene skupine čim su dobili certifikati bile su obučene. One su znači u tom periodu stand-by-a šest mjeseci a države članice misle da svi ti napori, certifikacije, opreme, obuke i tako dalje, da je zapravo šteta da to sve posvetiti ovom periodu od šest mjeseci. Trebali bismo to e, znači ovaj period gdje su snage spremne za raspodjelu na terenu, raspoređivanje terenu proširiti na godinu dana. Na kraju Ovaj financijski aspekt je važan, što se tiče ovog, ove mogućnosti e, napredovanja, mi vjerujemo da ćemo moći to zbilja i provesti u praksi. Drugo, ono što je važno, trebamo imati na umu e, kako države članice će zapravo u praksi provesti sve ove mogućnosti napredovanja i to naravno osnovu iskustva koje smo mi e, proveli. Prije tjedan dana sam imao otprilike e, istu prezentaciju. Od država članica smo čuli toliko različitih e, savjeta Neke države članice su već e, spremne osvježiti sve ove koncepte, a neke nisu ni u kojem slučaju u toj situaciji te ne mogu ništa drugo napraviti nego zapravo se pridržavati ovog stand by Ono što je važno je da zapravo ovaj koncept nema previše ograničenja jer želimo da države članice sudjeluju u ovom konceptu borbenih skupina. Ako to postrožimo onda ćemo izgubiti podršku i sudjelovanje država članica. Bolje je imati koncept koji možda nije savršen a ne e, osmisliti savršen e, koncept sa zapravo sa rezultatom da snage uopće ne sudjeluju u tom konceptu. Hvala vam. Hvala vam, Rasprava će biti nakon vaše govore i nakon e, govore gospodina Vake. Izvolite. Hvala vam predsjedniče i hvala vam također na pozivu da budete ovdje. Da, evo, mogu pred vama govoriti o budućnosti borbenih skupina Europske unije, posebice se veselim otvorenoj raspravi koja će uslijediti. Ovo je posebice dobro e, vrijeme da se raspravlja o budućnosti EU borbenih skupina jer 2017. deseta godišnjica e, dolaska e, borbenih skupina u punu borbenu sposobnost. U siječnju 2007. E, je stvar započela. E, evo je željela imati dvije borbene skupine u stand-by-u stalno, e, Međutim, i godišnjica je također pomješana, dočekana sa različitim osjećajima diljem Europske unije. Naime, nakon ovih deset godina puna operativnosti, borbene skupine ipak nisu nikada korištene. A umjesto toga Europska unija nastavila je više koristiti standardne ili ad hoc e, za SOP operacije koje se e, uspostavljaju kada je to potrebno u konkretnom slučaju i Europska unija odluči intervenirati. Kao, rezultat toga u posljednjih godinama osjeća se u određenim zemljama članicama određena frustracija zbog borbenih skupina i to se može vidjeti i iz ispražnjenih slotova u e, borbenim skupinama i također su bilo određenih poziva da se revidira sam koncept e, borbenih skupina kako bi one bile lakše za korištenje. E, Globalna strategija iz 2016. kao i provedbeni plan za sigurnost i obranu ponovili su te pozive. Međutim, ključno pitanje koje bilo ko koji želi revidirati pitanje borbenih skupina bi trebao odgovoriti i razmisliti je li te reforme poboljšale rasporedivosti i praktično korištenje borbenih skupina? Po mom mišljenju, sadašnji predlozi e, u provedbenom planu za sigurnost i obranu ne bi znatno poboljšali iskoristivost ove skupine. su one uglavnom tehničke i glavni problem e, borbenih skupina je političke prirode. Dakle, što je trenutno e, pred nama? Globalna strategija kaže da europljani moraju razviti kapacitete za brzi odgovor e, i e, putem e, rješavanja političkih, financijskih i drugih prepreka koje sprečavaju korištenje borbene skupine i smanjuju učinkovitost operacija. To su zaključci Europskog vijeća iz prosinca 2013. koje je također pozvalo da borbene skupine budu e, učinkovitije za provedbu u praksi. to e, tu je uključeno nekoliko konkretnih predloga za bolju rasporedivost borbenih skupina a koje uključuju prije svega jačanje modularnog pristupa borbenih skupina Nadalje, razvoj e, brzo e, e, jednog pola zajedničkih sredstava i zajedničko financiranje za borbene skupine. Pogledajmo sad sve te predloge detaljnije. Prvo, modularnost. Modularnost je rješenje za krutu strukturu borbenih skupina kada je smišljen koncept borbenih skupina, on se temeljio na iskustvu operacije Artemis e, koja e, je bila upotrebljena u Kongu 2003. kao pomoć UN-u u održavanju stabilnosti u gradu Buni i u regiji Turi. I za tu operaciju Europskoj uniji trebalo je e, brzo raspoređenje otprilike 1500 snaga od 1500 vojnika i pretpostavila se da će se takve operacije koristiti u budućnosti. Međutim, prošle godine, protekle godine pokazali su da Europska unija mora moći e, poduzimati puno širi niz operacija koje neće uvijek slijediti model operacija TEMS. Dakle, modularnost znači da bi se dodale dodatne snage, odnosno dodatni moduli kao brojčano stanje ili druga sredstva borbenim skupinama koje nisu izvorno dio te strukture. Dakle, drugim riječima, borbene skupine služile bi kao sam temelj, a na kojemu bi se onda mogli dodavati daljnji modeli, a ovisno o potrebi svake konkretne aktivnosti. Ovakav modularni pristup razvijen je već 2014 u revidiranom konceptu brzog, brzih, snaga za brze odgovore Europske unije tražilo se njegovo jačanje. Naime, ideja je bila da ako struktura borbne skupine bi bila manje kruta i fleksibilna, onda bi se one mogli koristiti u širem nizu kriza i stoga bi se povećala mogućnost njihovog korištenja. Međutim, trebalo bi također reći da nije zajamčeno da bi takvi moduli postojali ako kada bi se koristile borbene skupine jer nema jamstva da bi one bile korištene pri izbijanju krize negdje. drugo treba reći ako modularni pristup se odvede do logičnog zaključka, borbene skupine bi gotovo nalikovale standardnim sopovim operacijama, znači bila bi ad hoc i sastavljale bi se po potrebi. Nadalje, zajednički e, jedan zajednički bazen uh, sred, strateških e, sredstava iz kojih bi posebice manje zemlje članice imale koristi ili imaju nedostatak toga. Dakle, to je za neke zemlje članice prilično problematično u sudjelovanju u borbenim skupinama da da o, takav e, strateški, da, organizira takav strateški lift. Naime, to e, obično organizira zemlja oko koje je konstruiran e, na borbena skupina. Dakle, ovaj prijedlog bi zapravo značio da bi se razvio jedan, jedan zajednički rezerva postojećih sredstava, a ne e, strateški e, smješteno u određenoj državi. Znači kad bi postojala takva rezerva, bi, lakše bi bilo koristiti jer bi lakše, bilo lakše e, strateški ih raspodijeliti na mjesto događanja. Ali ako bi se stvorila takva jedna rezervna sredstva, ona sredstva koja bi bila E, dodijeljena takvim, takvim rezervnim sredstvima, onda ne bi bila, onda bi morala biti uvijek raspoloživa, ne bi bila raspoloživa za druge aporocije, e, operacije ako bi bili potrebni, a za to bi potrebni bili legalni i pravni ili pravni instrumenti. A drugo, takvo rješenje ne stvara e, nova sredstva automatski. To zapravo ne znači da će to riješiti nedostatke određenih e, strateških e, sredstava koje e, i opreme koja nedostaje u određenim zemljama. Treće zajedničko financiranje. To je rješenje za ovaj navodni problem podjele financijskog tereta u borbenim skupinama. U ovom trenutku, kao što je već pojasnio general, borbene skupine se financiraju temeljem načela troškova koji se pokrivaju tamo gdje nastanu, što znači Svaka zemlja članica financira svoj doprinos borbenim skupinama. U prošlosti određene zemlje članice koje su doprinose borbenim skupinama su se žale da nije fair, da one zemlje koje eh, daju sredstva borbenim skupinama i preuzimaju sve rizike u slučaju njihovog korištenja, bi također borale biti i one koje će na kraju morati snositi veliku većinu financijskog troška u tom slučaju. Dakle, načelno ovaj bi prijedlog zapravo u praksi značio širenje postojećeg e, raspona zajedničkog financiranja putem mehanizma antena, a ideja koja stoji iza toga je da ako se pojača zajedničko financiranje, to će pojačati financijski poticaj za korištenje borbnih skupina. Međutim, treba također reći da trenutno ne postoji e, jednoglasnost između zemalja i članica o nužnosti ili poželjnosti širenja zajedničkog financiranja e, kao, je, kao što je pokazala revizija mehanizma Atene. Dakle, Ovi su svi prijedlozi e, svakako neke možda mogućnosti za dodatne poticaje za korištenje borbenih skupina, ali neće vjerojatno povećati znatno njihovu stvarnu rasporedivost. A razlog za to je što su oni tehničke prirode, a glavni problem sa borbenim prirodama je političke prirode. Dakle, načelno ono što sam time htio reći je da glavni razlog zašto borbene skupine nisu korištene otkako su prvi puta postale operativne nije zbog toga što ne postoji modularnost ili zato što nema zajedničke rezerve sredstava ili zajedničkog financiranja, nego je to zbog nedostatka političke volje među samim zemljama članicama. Politička volja je prilično e, problematičan koncept e, za e, definirati, ali zapravo se radi o volji za provedbu politika iako možda neće biti baš e, neposredno uspješne ili popularne. Od 2005. kada su e, posle operativne prve borbene skupine, zemlje članice uglavnom ih ne žele koristiti upravo zbog tog nedostatka političke volje. Evo nekoliko primjera. 2006. Ujedinjeni narodi zatražili su od Europske unije da rasporedi vojnu skupinu u Kongo, kako bi tamo održavali mir i stabilnost u zemlji tijekom općih izbora ondje. Međutim, bojna skupina koja je bila u stand-by onda, još bila ona francusko-njemačka. I Njemačka doista nije htjela da borbena skupina u kojoj su oni najviše doprinosili da se koristi u Kongu. Pa je umjesto toga odlučeno da će Europska unija poslati standardno e, za SOP e, operaciju u Kongo. I druga, drugi primjer je Središnja Afrička republika koja je 2013. Uh, e, ušla u sektorsko nasilje i tamo se također neformalno razmišljeno o korištenju EU borbene skupine. A, borbena skupina koja je tada bila na stand-by u drugoj polovici 2013. je bila pod vodstvom Ujedinjene kraljevine i iz očiglednih internih političkih razloga Ujedinjena kraljevina nije htjela da njezina borbena skupina se koristi u Središnjoj Afričkoj republici, pa je ta ideja zapravo nikad nije službeno raspravljena nigdje. I u prvoj polovici 2014. Borbena skupina koja je bila na stand bila je ona koju je vodila Grčka, ali Grčka također nije htjela da borbena skupina bude korištena jer se bojala da to se možda ne bi moglo vidjeti kao popularna odluka u široj populaciji koja je već morala znatno zategnuti pojas zbog eurokrize. Tako da je politička volja ključna ovdje. Politička volja za korištenje borbenih skupina vjerojatno neće znatno porasti iz niza razloga prije svega sadašnje geopolitičko okruženje kao kriza u Ukrajini i e, ruski ustanak e, upravo je fokusiralo mnoge zemlje na teritorijalnu obranu e, i manje su zemlje zainteresirane za operacije upravlja, upravljanja krizama u dalekim i udaljenim lokacijama a to su upravo lokacije na koje bi se slale borbene skupine. A drugi razlog je ovaj, rašireni anti-EU sentiment diljem Unije, što znači da mnoge zemlje članice neće vjerojatno biti voljno uopće razmotriti korištenje borbene skupine u udaljenim zemljama ako bi se tamo e, su, zbog toga mogli suočiti sa ljutnjom vlastitog izbornog tijela. Dakle, što se onda može učiniti? opcije nažalost su u tom slučaju ograničene jer vrste tehničkih revizija koje se trenutno nude i razmatraju neće vjerojatno povećati rasporedivost borbenih skupina jer vjerojatno neće poboljšati i mu utjecati na veću političku volju. Idealno ono što bi se trebalo dogoditi je da bi zemlje članice razvile neko zajedničko razumijevanje sigurnosnih i obrambenih prioriteta koje bi onda poticalo e, samo raspoređivanje borbnih skupina. To se vjerojatno neće dogoditi jer zemlje kao što su Estonija, Latvija, Litva uvijek će imati drugačije sigurnosne obrambene interese onih recimo zemalja kao što su Grčka, Italija ili Španjolska. Međutim, postoje neke stvari koje bi se mogle razmotriti uz one koje se već predlažu. A najočigledniji koje je već e, govorio general je deklaracija o zajedničkom financiranju borbnih skupine bi trebalo dodati e, odluci vijeća o mehanizma Atena kako bi se e, pojačala mogućnost zajedničkog financiranja. U ovom trenutku se ova deklaracija revidira svake dvije godine ali to ponekad e, i malo kasne. Početkom 2015. dogodila se ova nesretna situacija da e, deklaracija nije bila na snazi, a nordijska borbena skupina koja je tada bila u stand nije imala uopće e, jamstvo da će biti zajedničkog financiranja u slučaju njihovog raspoređivanja. Druga opcija koja bi se mogla razmotriti, a to ono što zovem obrnuta modularnost, Ukoliko se borbne skupine ne rasporede, nego su u stand-by, može razmotriti korištenje određenih e, aspekata, odnosno modula borbenih skupina, neka njihove e, sredstva u standardnim operacijama u okviru zajedničke sigurnosne obrambene e, politike. Treće, ono što bi se još moglo razmotriti opcija koju zovem konkretno da e, zapravo uopće ne budu u punom operativnom stand-by ako nema e, političke volje za njihovo raspoređivanje. Postoji presedan za to u NATO kad je NATO e, svoju stavu za brzu reakciju povukao sa punog operativnog statusa do revizije politike. Dakle, zaključak. Budućnost borbne skupine Europske unije nije baš najsvjetlija, nažalost. A ono što se predlaže od strane implementacijskog plana za sigurnost i obranu uglavnom su tehničke prirode i vjerojatno neće poboljšati a, e, njihovu rasporedivost. Glavni dakle, problem sa borbenim skupinama upravo nedostatak političke volje. Dakle, na određeni način možemo reći da su zapravo da su borbene skupine instrumenti koji mogu funkcionirati samo ako postaje zajedničko razumijevanje između zemalja članica o sigurnosnim i obrambenim e, prioritetima koji bi omogućavali njihovo raspoređivanje. Evo samo za kraj želim e, podijeliti s vama citat e, Međunarodnog instituta za strateške studije iz strateškog pregleda 2006. Kaže, polagani i fragmentirani napredak e, europskih sredstava nije, nije, neće dati rezultata ako neće biti volje za njihovo korištenje od strane nacionalnih vlada. Mislim da je to danas jednako istino kao što je bilo prije deset godina. Zahvaljujem vam ovime na vašoj pozornosti. Hvala. pane A ja otviram diskuzi k těmto tématům. Ja se ptám paní ministro, Zahvaljujem. Evo, otvaram raspravu umjesto predsjednice koja je morala otići. Ko se javlja za riječ? Izvolite. Ja, vielen Dank. Ehm, Zahvaljujem. Evo, želim eh, reći, dakle, gospođa Valera i eh, ćemo dobiti CDR medalju zbog kao eh, najveći sudionici i najrevniji sudionici ovog odbora što je zapravo prilično čudno da mi sada ovdje govorimo o budućnosti borbenih skupina i o novim mehanizmima financiranja i drugome. A to čini se nije baš zapravo e, nešto što očigledno ne interesira dovoljno članova. To je totalno čudno. Ali dobro, evo sam jedna napomena u Njemačkoj e, se uvijek vode ove rasprave o e, vremenu postfaktičnoga. Pa sada samo jedna informacija koju želim dodati. Upravo sam pogledala e, koliko je, je zračna udaljenost oko Brisela, a što bi zapravo trebao biti područje primjene borbenih skupina. Možda je ovo bilo veće područje, odnosno veća udaljenost. Ne znam, to je sada bila samo šala, ali možda bi se to isto moglo još pogledati. Jedno pitanje. Dakle, govori se o bržoj mogućnosti raspoređivanja 5 10 dana i slično. U Njemačkoj mi imamo parlamentarnu rezervu što se tiče e, angažmana u inozemstvu i teško se mogu uopće predstaviti da bi bilo moguće u tako kratkom vremenskom roku uopće e, dobiti odobrenje parlamenta za tako nešto, a da ne spominjem uopće to doista je ostvariti. Zato pitam upravo mislim u svim zemljama članicama, dobro to možda nema, ali imaju nekim drugim zemljama članicama takvih e, parlamentarnih ograničenja. Dakle, kako vi u svojem planiranju mislite izaći na kraj sa ovakvim situacijama? Kako se uopće predstavljate ovo da e, uz, uz ovakvu parlamentarnu zadršku možete uopće organizirati e, ovakvu, e, ovakav angažman. A nadalje što se tiče njemačke vlade, jeste li već vodili neke razgovore o tome kako e, bi se to moglo u budućnosti se uopće predstaviti i kako zapravo se u tom pogledu procjenjuju perspektive. Děkuji vám, paní Lezing, paní Valero, vás. Tak så mycket, jag talar svenska så... Hvala lijepo, ja ću govoriti švedski. Att man som beslutsfattare, vi som är parlamentariker, jag... Kao donosioci odluka, dakle, ovdje u parlamentu mi odgovaramo za novac poreznih e, obveznika, dakle proračun mora biti strukturiran, usklađen i kada je riječ o ovim borbenim skupinama, znamo da oni imaju određenu cijenu, oni stoje određeni iznosi na nacionalnoj razini, a na kontu se ne koriste to je doista problem, problem za ljude poput mene, dakle, i odlučujem ovdje proračunskim pitanjima, članica sam kluba zelenih, želimo da se pomaže o mirovnim misijama u inozemstvu, želimo surađivati sa UN-om kad god je to moguće, ali kada o tome riječ ne surađujemo dovoljno sa onom, a opet e, velika sredstva se ulažu u ove borbene skupine i onda je teško objasniti našim glasačima zašto e, trošimo sredstva na nešto što na koncu ne koristimo. I tu se vraćamo ono što ste vi rekli, gospodine Novak. Doista riječ o nedostatku političke volje. Ukoliko ne postoji politička volja i ove borbene skupine se neće upotrijebiti, građani neće razumjeti zašto plaćamo nešto što kasnije ne koristimo. Ja htjela bi od vas čuti nešto više o tome što je potrebno promijeniti, kakav model možemo početi koristiti. Trenutno govorimo o jednoj zemlji, dakle koja u određenom razdoblju vodi e, tu operaciju, kako recimo taj pristup promijeniti. Dakle, moja ideja je da ako imamo borbene skupine, koliko ćemo ih e, držati za mirovne misije, to je dobra ideja, već kad ih imamo trebamo ih i koristiti, trebalo bi zato postojati politička volja. Hvala lijepo. Thank you. Thank you very much. Hvala lijepo. No. So um, Za ovime zaključujemo raspravu, odnosno dozvolite mi da vam ja uputim jedno pitanje, ali evo zadržite slušalice jer ja ću vam se obratiti na češkom. Short Evo tri kratka pitanja. Ne, sorry. Mam tri kratke otaske. ta prvnja... Imam e, tri kratka pitanja. Prvo se tiče ovoga. Dakle, već dugo govorimo o Europskom parlamentu o mogućnostima NATO i mogućnostima borbenih skupina. Pa je moje pitanje sljedeće. Jesu li vaše europske borbene skupine u kontaktu s NATO-om i kako e, šta o tome mislite? To je bilo moje prvo pitanje. A drugo je bilo kako ti borbene skupine, e, kakve e, oni imaju aranžmane, što imaju na raspolaganju, e, što su imali na primjer na raspolaganju kada su bili u Kongu. I treće pitanje odnosi se na Ukrajinu. Sjećam se kada kod nas bio predsjednik e, Porošenko u parlamentu i on je izričito molio za to i pitao mm, ne bi li europske e, snage mogle zatvoriti recimo granice između e, Rusije i Europe kako bi se brže završio rat. Pa pitam sada bi li sadašnje ili budućne E, bojne skupine Europske unije mogle recimo biti korisne za to? Bili e, se moglo pomoći ukrajinskim e, trupama da, na primjer, brane istočnu granicu? To bi bilo od velike važnosti i mislim doista kada se zatvore, kad bi se zatvorile granice u, Dom, u Donbasu, sukob bi možda E, prije završio. Znam da ste istrpljeni, ako možete još e, odgovor na ovo pitanje, bio bih vam doista zahvalan. Evo, general, izvolite. Govorit ću na francuskom i odgovoriti na najzadnje, najteže pitanje. Mogao bih se sad tu lagano izvući i reći da je to političko pitanje kao general e, u okviru snaga EU-a, neću se time baviti. No, pokušat ću vam dati ipak na to e, odgovor e, s tehničkog aspekta. Znači što se tiče vojno govoreći, znači ova zatvaranje granice je u potpunosti izvan mogućnosti bilo kakve borbene skupine. Ali ako želimo dati jednu, jedan politički, više politički odgovor, ne znam da li Europska unija može sad tu zauzeti e, i držati stranu jednog sudionika u ovakvom e, sukobu i ovakvoj krizi. Takva situacija situacija bi naravno zahtjevala puno veće promišljanje prije nego što bi se e, krenuli tim putem. To je osobno mišljenje. Što se tiče znači operacije Artemis i borbene skupine koja je bila u tom trenutku na stand-byu, Moram reći da što se tiče naoružanja, sve borbene skupine imaju otprilike isto naoružanje i radi se o, o znači e, naoružanju osnovne na primjer bojne radi se o jedinici e, koja treba znači povratiti mir u određenoj e, regiji i znači koja će biti e, prva snaga koja ulazi u određenu regiju. No, moram reći da nema na raspolaganju teže naoružanje. Moram reći da u Europskoj uniji postoje borbene skupine koje imaju to lako naoružanje, no također i neke koje imaju i određene malo teže kapacitete, težeg naoružanja. Radi se znači o borbenoj skupini e, okvirne države i oni imaju neke veće kapacitete. To naravno predstavlja i određene e, poteškoće što se tiče brzine e, raspoređivanja na terenu. To naravno je samo teoretski jer u praksi oni se moraju pridržavati svih pravila raspoređivanja na terenu. Govori znači ovdje također i o borbenoj skupini Nordic Battle Group. Oni su vjerojatno najsolidniji i oni su dobro što se tiče kopnenog naoružanja vrlo dobro opremljeni, ali isto tako su i opremljeni sa zračnog aspekta. Što se tiče ovog direktnog pitanja Artemisa, radio se zbilja o znači, kopnenom, e, kopnenoj bojni sa lakim naoružanjem. Vratit ću se također i na ovo pitanje koje ste postavili vezano uz 5 do 10 dana e, roka za raspoređivanje na terenu borbene skupine. To naravno može E, dovesti e, u poteškoće određene e, zemlje kojima je potreban parlament da da takvu odluku. Moram reći da čim se politička odluka na političkoj razini donese, znači prije raspoređivanja na teren, čim je to provedeno, naravno u skladu sa svim zahtjevima država članica, u trenutku kad vijeće donese odluku da pokrene operaciju, onda zapravo počinje odbrojavanje za raspoređivanje na terenu. Znači mogu reći da ova politička odluka nije uključena u e, ovih pet do 10 dana, to je jako važno imati na umu. Hvala. Gospodine Novak, izvolite. Uh, um, Hvala lijepo. Mislim da je vaše pitanje doista važno. To za zemlje članice koje trebaju uputiti borbene skupine, dakle, imaju, trebaju dobiti suglasnost parlamenta za to. Dijelim stajalište generala. Mislim da su ovdje mogućnosti ograničene. Dakle, što činiti kako bi se ubrzao ovaj postupak? Dakle, imati određeno zakonodavstvo koje je parlamentu pro potrebno da bi mogao dati dozvolu za upućivanje borbenih skupina. Dakle, da takav zakonodavni okvir postoji. Osim ovoga, teško reći što bi se još moglo učiniti. Potom pitanje troškova, dakle na nacionalnoj razini. Ovo je zapravo osnova današnjeg problema sa borbenim skupinama i pitanje je doista dobro. Prvo zato što se nisu koristile, iako je zato bilo više prilika. Nedavno, evo, u Srednjoafričkoj republici i Evropska unija se i dalje e, zalaže, dakle, za sudjelovanje u ovim misijama SEZOP-a. I nije zapravo sasvim jasno zašto je borbene skupine postoje, zašto bi se trebalo nastaviti njihovo financiranje. Ja vam nemam na to konkretan odgovor. I think, because you also asked, like, could they be used uh, for other, other purposes, such as peace? Mogli bi se koristiti u druge svrhe, kao što je čuvanje mira. Zašto ne? Imamo sličan instrument unutar uh, NATO-a koji se također koristio u tu svrhu, primjerice nakon e, prirodne katastrofe sa uraganom Katrina, možda bi se borbene skupine mogle koristiti za nešto slično tome i tu bi također trebalo unijeti neke zakonodavne promjene kako bi se to omogućilo. Potom bili se one mogle koristiti u Ukrajini. General je već sjajno odgovorio na ovo pitanje ukrajinska kriza je toliko osjetljiva za države članice da mi je teško zamisliti scenarij po kojem bi one uzele u obzir mogućnost slanja borbene skupine u regiju Donbas. A, teško im se evo, odlučiti za slanje misija u e, zemlje sa nižom stopom rizika kao što je Srednjoafrička republika. Hvala lijepo. If I may, there remaining questions. E, bilo je tu još nekih pitanja, dakle moguća veza između NATO-a i EU-a. Dakle, koliko ja znam, nema dakle veza između sličnih e, postrojbi. Iako dijelimo metodologiju planiranja, obuku, osposobljavanje jedinica, To je važno, zato što to ne utječe dakle, na obujam priprema za države članice kada je riječ o ovim misijama. Dakle, govorim o 22 države članice koje pripadaju i EU, dakle i NATO-u. Dakle, ove za ove zemlje se može reći kada obučavamo ljude, dakle, za ove skupine za borbeno djelovanje, onda to jasno činimo, odnosno ujedno činimo i za organizaciju sličnih operacija unutar NATO-a. Dakle, dijelimo uložene napore. U tijeku su razgovori da bi se ove skupine koristile za misije očuvanja mira u sklopu UN-a već smo primili neke zanimljive prijedloge vezane uz financiranje ovih skupina, dakle, koje bi djelovali unutar mandata u ENAP, ali problem su organizacije C2. To još uvijek pitanje, dakle, kojim se bavimo. Ali istina je da stvari napreduju, polako, ali ipak napreduju. A ukoliko nešto želite dodati? Izvolite, naročito kada su u pitanju resursi. Evo da odgovorim na pitanje švedske zastupnice. Ja sam posjetio švedske postrojbe. Govorimo o političkoj dimenziji, onda je Švedska zasigurno ona koja ima političku volju za korištenje borbenih skupina. Kada govorite o potrošnji novca, dakle, ukoliko se te skupine ne koriste, morate uzeti u obzir da ovdje govorimo o jedinstvenom ustroju snaga. Dakle, nordijska jedinica se također obučava za djelovanje na nacionalnoj razini. Dakle, tu je obuka u multinacionalnom okviru, ali i svaka taktička skupina ove vrste se može koristiti i na nacionalnoj razini. Dakle, hvala. Panove, gentlemen, use your earphones, please. Speak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 otvorenom duhu koji ste pokazali u raspravi s nama. Za mene je to bilo vrlo inspirativno. Zahvaljujem svim sudionicima, tajništvu na pripremi e, ovog dijela sastanka. Predsjednik zahvaljuje prevoditeljima. Zahvaljujem vam svima što ste sudjelovali u našoj sjednici. Nastavljamo sutra ujutro i ovaj dio sastanka završavam sada. Hvala vam.